We'll start here. You start with the Yeah. Yes. Uh, vote on the draft of opinion by Jaroslav Wałęsa on an integrated European Union. Mišljenje Jaroslava Lesa o integriranoj politici Europske unije za Arktik, amandman 21. Tko je za? Otvaram glasanje, elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 22. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 23. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbio se. Amandman 24. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 25. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni amandman prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 27. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 28. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 29. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvoja se. Amandman 30. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 31. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 32. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 33. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 34. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 35. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 37. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 38. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 39. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman se usvaja. Uvodna izjava, kompromis prvi, drugi. Ispričavam se, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kompromis drugi je usvojen. Kompromis treći. Zatvaram glasanje. Kompromis treći se usvaja. Kompromis četvrti. Amandman treći. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman četvrti. Otvaram glasanje. Usvaja se. Amandman peti. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se amandman šesti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman sedmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman deveti. Osmi, ispričavam se. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 9. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Usvaja se, ispričavam se. Kompromis četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 18. Dakle, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 19. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 20. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada glasamo o izmjenjenom nacrtu mišljenja. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Čestitam. Now it's for the draft Sada preporuka drugog čitanja, preporuka nacrta Izabel Toma o glasamo o mišljenju vijeća i o nacrtu preporuke. Dakle, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam. And now we vote on the draft report. Sada glasamo o nacrtu izvješća Vrena Kuna, o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeće o vanjskom o karakteristikama ribarskih plovila. He's not Okay. Uh, amendment one. Amendment prvi. Otvaram glasanje. Kun, da. Izvješće Kun. Werner Kuhn. Just one page. Just one page. Okay, close the, close the vote. Dobro, glasanje. Jesu li svi glasali? Amandman prvi. Dakle, glasamo na crt izvješća vrna. Kuna. Amandman prvi, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman drugi. Otvaram glasanje. Usvaja se. Udna izjava. Treća. Ne, amandman šesti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman sedmi. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman osmi. E, molim da se ponovi zadnje glasanje. Imam pravo na to. Bio sam zakasnio i imam pravo na to. Dobro, amandman sedmi. Zatvaram. Usvaja se. Amandman osmi. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbio se amandman 9. Otvaram glasanje. Usvaja se amandman 10. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbio se amandman 11. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Uvodna izjava. Amandman treći. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Uvodna izjava 2b. Amandman četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Uvodna izjava 8a. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada izmijenjen zakonodavni prijedlog. Glasam u cijelini. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Čestitam. Trebamo također glasati izmjenjenu zakonodavnu rezoluciju. Jeste li spremni? Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A sada glasamo za mandat zatvaranja pregovora. And it closes. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Čestitam. Mm -hmm. Alignment for... There is amendment 182, which yes. was... Now o mom predlogu izvješća o državom upravljanju vanjskim ribarskim e, flotama. Sradi radi u uredbi vijeća EC 106 kroz 2008. Dakle, imamo prvi otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 80. Otvoram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 10. Ne. Da, amandman 10. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis drugi. Otvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis treći. Ispričavam se, 85. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 87. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Kompromis treći. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Odbija se. Dobro, odbija se. Dobro, dobro. Kompromis četvrti. Ne? No, ispričam se. Kompromis 88. Pardon, amandman 88. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 91. Osamdeset, ne, devedeset, devetnesti, 90. Dobro. Amendment 90, yes. Amendment 90, tako je. Svi su glasali? Da. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amendment 91. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 92. devedeset treći, devedeset četvrti i devedeset peti. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 9.10. Otvoram glasanje. Svi su glasali, dobro, zatvoram glasanje. 90, dakle. Devedeset. Closing, yes. Zatvaram. Odbija se. 103. 103.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 Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis peti. Peti. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 136. 137. E, amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 139. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 140. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 141. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Opted. 142. Usvaja se, dakle, 142. Zatvaram. Usvaja se tri Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis šesti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 150. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 7. Otvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis, sorry, eh, kompromis 8. Kompromis 8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 169. Otvaram glasanje. And closing. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 9. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 174. Otvaram glasanje. Zatvorim glasanje. Usvaja se. 175. Has everyone voted? Jeste li svi glasali? Zatvorim glasanje. Usvaja se. 178. zatvaram glasanje. Usvaja se. 179. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 180. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. And we go directly to compromise. No, because... Compromise 11. Compromise 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 212. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 213. Ponavljamo glasanje za amandman 212. Otvaram glasanje. 212. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 213. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 33. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 34. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 14. Otvaram glasanje. Usvaja se. DV 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 16. Otvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 39. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 230. Otvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 17. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 42. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 234. Otvaram glasanje. Usvaja se. 235. Otvoram glasanje. Usvaja se. Kompromis 18. Usvaja se. Kompromis 19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 44. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis. Ne, amandman 245. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 20. Zatvaram glasanje. Usvoja se. Amandman 254. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 255. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 256. Odbija se. Amandman 48. Otvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 257. Otvoram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na priloge. Amandman 258. Otvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 259.

Odbija se. Amandman 50. Odbija se. 9, 1. Usvaja se. Amandman 51. Zatvorom glasanje. Odbija se. Amandman 1. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 52. Odbija se. 9.2. Usvaja se. 9.3. Usvaja se. Amandman 2. Usvaja se. 9.4. Usvaja se. Amandman 53. Ne, ispričavam se. 9.5. Usvaja se. Amandman 55. Usvaja se. 56. Odbija se. 9, 6. Ne, ispričavam se, amandman broj 57. Adopted. Usvaja se. 96. Usvaja se. Amandman 3. Usvaja se.

Ispričavam se. 9.8. Usvaja se. Amandman 5. Usvaja se. 61. Odbija se. 62. Odbija se. 63. Odbija se. 9. Usvaja se. Kompromis 21. Usvaja se. Amandman 65. Usvaja se. Amandman 6. Usvaja se. Amandman 7. Usvaja se. Amandman 70. Odbija se. 71. Usvaja se. 72. Jeste li svi glasali? Usvaja se. Amandman 8.

Usvaja se. 75. Usvaja se. 76. Odbija se. Sada prelazimo na glasanje za zakonodavni izmenjen prijedlog. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Nacrt izmenjene zakonodavne rezolucije. Usvaja se. Hvala. So, please, colleagues, leave if you have to leave and... Poštovane kolege, ako trebate ne pustiti prostoriju, onda vas molim da to učinite sada. mi nastavljamo sa radom. Na sljedećoj točki dnevnog reda imamo sporazum o partnerstvu o održivom ribarstvu između Europske unije i vlade Kukovih otoka. Molim vas samo da tiho napustite prostoriju. Ovo je izvješće koje je dodijeljeno GUE e, u travnju 2016. godine. E, gospodin Ferreira je izvjestitelj, ne znam je li ovdje. On nije tu danas, ali će gospođa Rodriguez u njegovo ime predstaviti izvješće o partnerstvu odnosno sporazum o partnerstvu u održivom, održivom ribarstvu između Europske unije i vlade Kukovih otoka. Nakon toga ćemo imati razmjenu mišljenja. Izvolite. E- Hvala najljepša gospođa predsjedavajuća. Moj kolega, gospodin Ferreira, nije mogao, nažalost, doći na ovaj sastanak i ispričava se zbog toga. Te ću u njegovo ime pročitati mišljenje koje je on napisao. Dakle, izvjestitelj je predstavio dokumente o zaključivanju sporazuma o partnerstvu između EU unije i vlade Kukovih otoka. To je prihvaćeno od obje strane 14. listopada ove godine. Radi se o sporazumu o e, mogućnostima koje se pružaju europskoj floti. Odnosi koje imamo sa Kukovim otocima e, su takvi da ovaj sporazum ne predstavlja nikakve veće probleme. U ovom predlogu preporuka se predlaže da prihvatimo sporazum. No, izvestitelj je ipak ukazao na određeni broj pitanja koja se trebamo postaviti kako bismo mogli poboljšati ovaj sporazum. Zbog toga je predložena nezakonodavna rezolucija u kojoj se naglašavaju sljedeća pitanja. E, sporazum u partnerstvu u održivom ribarstvu sa e, Kukovim otocima moraju nam pružiti ribolovnu mogućnost, odnosno mogućnost za europska plovila na ribarstvenom području Kukovih otoka i doprinijeti održivom razvoju ribarstva Kukovih otoka kroz e, gospodarsku, znanstvenu i tehničku suradnju i uz poštivanje suvereniteta ove zemlje. Ovaj sporazum predviđa godišnji financijski doprinos od 735 milijuna eura za prvu i drugu godinu i 700, e, milijuna eura za naredne tri godine, odnosno treću i četvrtu godinu. Tu, dakle, ćemo tu imamo e, varijaciju od 47,7% i 50% ukupnih doprinosa, što e, predstavlja veoma značajan doprinos. Izvjestitelj smatra da je e, ovakva vrsta pomoći za održiv razvoj E, jako dobar u okviru sporazuma o partnerstvu i gdje će na taj način našem partneru pomoći da ojača e, strategiju održivog razvoja. A ovo e, dakle nema nije povezano sa bilo kakvim neokolonijalnim politikama u kojima bi iskorištavali resurse drugih a to je nešto što možemo primijetiti u dosta sporazuma potpisanih sa drugim zemljama. Sporazum sa zemljama u regiji, na primjer e, Kiribati ili Solomonski otoci, e, su uzeli u obzir lokalni ribolov ovaj sporazum mora doprinijeti razvoju e, ribarstva u ovoj regiji i biti u skladu sa zatrtanim e, ciljevima u e, ribarstvenom sporazumu Europske unije. U skladu sa ciljevima nacionalne politike kukovih otoka na području ribarstva, ovaj sporazum se mora usredotočiti na sljedeće sektore. Mora doprinijeti povećanju kapaciteta praćenja i kontrole e, morskih resursa Kukovih otoka i ribarstva u vodama Kukovih otoka e, stavljajući naglasak na borbu protiv NNN ribarstva e, pojačati također nadzor i kontrolu. Isto tako E, treba se koristiti satelitski nadzor e, i primijeniti odluke regionalnih e, ribarstvenih organizacija. Trebamo ojačati i povećati informacije s kojima raspolažemo o morskim resursima u vodama Kukovih otoka. Što se tiče razvoja E, malog ribolova i stanovništva koje ovisi o tom ribolovu, ovaj sporazum mora zajamčiti sigurnost e, lokalnom stanovništvu, lokalnom obalnom stanovništvu i treba omogućiti razvoj lokalnih e, infrastruktura za obradu i komercijalizaciju e, ribe kako bi se njome moglo prehraniti lokalno stanovništvo. Također, e, izvjestitelj ima određene komentare o e, radnom pravu i u sporazumu bismo mogli ići nešto dalje u odredbama o zapošljavanju lokalnih ribara u okviru ovog sporazuma i poštivanja svih eh, odredbi iz konvencije 188 eh, Međunarodne organizacije eh, rada. I također se treba poštovati sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje. I morali smo spriječiti bilo kakvu vrstu diskriminacije pri zapošljavanju. Također se traži osnivanje mješovitog znanstvenog odbora u kojoj će udruge koje predstavljaju ribare imati priliku donositi e, odluke uz sudjelovanje naravno i Europskog parlamenta u različitim fazama procjene. Hvala vam. Prije što dam riječ izvjestitelju iz Sijene, htjela bih pozdraviti naše posjetitelje, dakle goste iz ribarskog sektora iz Galicije. Dobrodošli. And you're invited here by member Milan. Pozvao vas je kolega Francisco Milan Mon. Potom je tu grupa studenta iz eh, Hamburga, je li to točno? Jest. vas je pozvala gospođa Rodus. Dobrodošla. If there are any shadow rapporteurs who wish to intervene, Mr. Dajemo riječ izvjestiteljima iz Sijene. Izvolite, zastupnik Iturgais. Hvala lijepo. Ovaj protokol će omogućiti floti Evropske unije dakle, da nastavi ribariti u vodama Kukovih otoka. Imamo mogućnost dakle djelovanja četiri e, plovila te je tu također riječ o proširenju dakle ribolovne zone na okolna područja valja istaknuti da su i lokalne vlasti kao Europska unija istaknuli da je potrebno na odgovarajući način upravljati resursama, resursima tune u tom dijelu svijeta i to na osnovu dakle, najnovijih i najboljih znanstvenih podataka. Ne smijemo također smetnuti suma, dakle dobru praksu, dakle raspolaganja viškovima iz te ribe. Na taj način ćemo svakako dobiti odgovarajuće uvjete koje valja poštovati, a na osnovu kojih se dakle potpisuju ugovori o partnerstvu sa trećim eh, zemljama. Zastupnik eh, Ferreira, dakle kada govori o NNN ribolovu, dakle stvara kontekst u kojem se nadamo da će ova vrsta protokola dakle spriječiti ovakve djelatnosti u toj zoni. Što se tiče ovog e, izvješća, na neki način me pogodilo, pogodilo negativno stajalište izvjestitelja pojedinim pitanjima, tako uvodno izjavi E stoji da se riblji resursi smanjuju. Htio bih znati odakle podaci za ovu tvrdnju, dakle koliko je došlo do sporazuma sa ovim državama i sam izvjestitelj se e, zalaže za provođenje ovog protokola. Bilo bi dobro da nam primjerice Europska komisija pojasni ovaj stavak. Potom sporazum sa otočjem Kiribati i Salomonskim otocima stoji nisu e, do, povoljno djelovali na razvoj lokalnog malog e, ribolova. Čini se da su ove zemlje zainteresiranije za sklapanje partnerstva sa susjedima poput e, Kine. Dakle, Kada je riječ o razvoju lokalnog malog ribolova. Smatram da to ne bi trebalo pasti isključivo na pleća Europske unije. Potom stavak četiri. dakle ovdje se govori o primanju radni odnos e, lokalnog osoblja, dakle glavnom mornara, on baš nije previše jasno. Bilateralni sporazumi su jamstvo dakle provođenja zakonodavnih odredbi Međunarodne organizacije rada. Hvala lijepo, zastupnik Lopez. Hvala. Ja bih e, pozdravio e, ovdje goste iz Galicije. Drago mi je da su oni danas ovdje s nama i hvala kolegi Milanu Monu što je organizirao taj posjet. Nacrt e, preporuke se dakle poklapa sa našim mišljenjem koje smo imali u prvom u prvoj razmjeni stajališta. Ja mogu dakle ponoviti stajališta kluba SID kada je riječ e, o ovom sporazumu. Nacrt izvješća stavlja naglasak na potrebu pomaganja dakle lokalnom ribolovu, dakle borbu protiv MNN ribolava i više e, znanstvenih podataka. Čini mi se da je ovo dobro pristup i to možemo podržati. Također ja ću podnijeti amandmane kako bih ojačao pojedine dijelove e, izvješća. E, naša prisutnost u tim morima mora e, pridonijeti kvalitetnom upravljanju ribljim resursima i pomaganju u rješavanju dakle, određenih problema koji su vezani uz nadzor ribolova koji je povezan sa ovom velikim teritorijem o kojem govorimo. Također tu su ribolovne mogućnosti koje su temeljene na znanstvenim e, tvrdnjama, dakle uz poštovanje dakle, potrebe za zaštitom e, ovih e, vrsta. S obzirom na sve istaknuto, to je također doprinos razvoju lokalnom ribolovu koji je također važan i koji predstavlja 50% naših napora. Hvala lijepo. Želi li se još netko javiti za riječ? Ukoliko to nije slučaj, da ću riječ gospodinu Depoperu iz Europske komisije. Hvala lijepo na ovom jako dobrom izvješću. Ono je jako precizno i čestitam izvjestitelju. Od posljednje razmjene stajališta vlada Kukovih otoka je potpisala sporazum i zatražila da započnemo sa primjenom istog. I u skladu s tim imali smo, održali smo zajednički sastanak vezano uz ovaj sporazum koji se bavio dakle raspodjelom resursa tu su također prioriteti koje ste i sami naveli, koje ste naveli u prethodnim raspravama i dakle oni su uneseni u sektorsku suradnju. Dakle, sadržaj ove sektorijalne suradnje će se oslanjati na nekoliko prioriteta. Prije svega ćemo poboljšati korištenje novca, ono će se koristiti za povećanje prihoda dakle, lokalnih ribolovaca. Dakle, te će biti usmjeren u poboljšanje sigurnosti na moru, dakle veća, bolja sigurnosna oprema, te promoviranje dakle, malog ribolova uz poboljšanje metoda prikupljanja podataka koji su s tim povezani. Dakle, to je prvi aspekt eh, ovih mjera. Drugo, Povećat ćemo kapacitet Kukovih otoka kada je riječ o kontroli i nadzoru. To je jedno od pitanja koje ste naveli, dakle ovo je situacija u kojoj malo otočje ima dakle veliki isključivi gospodarski pojas, dakle ima teškoće u nadziranju tog pojasa kako bi se osigurali dakle u provedbu odgovarajućih mjere kontrolirali situaciju u isključivom gospodarskom pojasu. Potom treće, tu je dakle jačanje tamošnjih tijela koji se bave sigurnosti hrane. Dakle, riječ je o iskrcaju ribe, preradi, dakle, proizvodima koji dospijevaju na tržište tu je e, potrebno dakle, bolje usklađivanje sa odgovarajućim e, propisima o sigurnosti hrane. I tu je također riječ o ispunjavanju e, mjera koje se tiču proizvoda koji su namijenjeni izvozu. Potom drago nam je što je tu i e, dakle dragovoljni e, program kojim e, brodovi raspolažu jednim sustavom za lokalizaciju. Dakle, možemo vidjeti koja je situacija na brodovima i to doista pozdravljamo. I slažem se sa iznesenim komentarima. Riječ je o relativno malom partnerskom sporazumu, ali omogućava naše floti, a govorimo o četiri velika plovila, koja nam omogućava dakle, da naša flota bude prisutna u, toj regiji, te je primjer dakle, dobre ribarske prakse, odnosno suradnje sa lokalnim tijelima. Nadamo se da, ćemo to primijeniti u nekim drugim sporazumima slične prirode. Nismo ovdje e, imali problem sa e, kribatijem i održavim sporazumom. oni su htjeli pregovarati o financijskom aspektu sporazuma svake godine. I dakle, to je zbog same prirode pregovora bilo nemoguće. I onda su oni rekli, dobro, onda nećemo imati sporazum. Sada im je žao. Zadovoljni smo ovim sporazumom sa Kukovim otocima, te ga pozdravljamo. Okay, if there are Koliko nema daljnjih komentara, zahvaljujemo Europskoj komisiji na ovom izlaganju. Rok za amandmane je srijeda 7. prosinca, dakle u podne. Glasovanje u odboru 26. siječnja iduće godine i glasovanje na plenarnoj sjednici, dakle u drugom, drugog veljače iduće godine. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Ah. Idemo dakle na razrišnicu za 2015. opći proračun Evropske unije. Izvjestitelj je gospodin Alan Kadek. On je izradio to izvješće kao predsjednik odbora. Imali smo već e, dakle, njegovo izlaganje, raspravu u odboru i danas imamo izlaganje o nacrtu dakle, izvješća te rok za davanje amandmana. E, ja ću obaviti to izlaganje u ime gospodina Kadeka. Dakle, Imamo suprotno mišljenje revizorskog suda kada je riječ o plaćanjima. Dakle, ukupna stopa pogreške je iznosila 3,8%. Posto, to je manje u odnosu na 2014. Dakle, nema posebnih problema u području ribarstva. Drago mu je što u godišnjem izvješću glavne uprave za pomorstvo i ribarstvo za 2014. u vezi sa sustavom upravljanja i kontrole nad programima Europskog fonda za ribarstvo je došlo do smanjenja broja operativnih programa i država članica na koje se to odnosi, to na njih pet. Što se tiče višegodišnjeg financijskog eh, programa, kada je reč o transakcijama koje se odnose na ribarstvo, u nijednoj nije zabilježena mjerljiva pogreška. Međutim, žali što velika većina država članica kasno dostavlja svoje operativne e, programe. To dovodi do kašnjenja u mobilizaciji sredstava. On također pozdravlja dakle e, što je 2015. upravljanja fondom uspješno preneseno na agenciju i podsjeća da je potrebno agenciju potaknuti da svim svojim korisnicama u okviru 19 mjera pruža visoko kvalitetnu potporu. Konačno, na osnovu e, podataka Izvjestitelj predlaže da se komisiji da razrješnica u vezi s njezinim rashodima u područjima pomorstva i ribarstva za financijsku godinu 2015. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni i ostalim e, članovima koji žele govoriti na ovu temu. Ima li javljanja za riječ? E, gospodin Blanko Lopez, izvolite. Hvala. Evo, ja ugovorim u ime kluba socijalista. Ovo je doista sveobuhvatno izvješće. koje odražava razmjenu stajališta koju smo već održali. Izvješće je pozitivno, iako ono stavlja u prvi plan neke od postojećih problema. Tu je zadrška koja se tiče upravljanjem Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo 2015. Ja ću tu podijeti neke amandmane kako bih poboljšao tekst izvješće, kao što sam već jednom istaknuo, tražit ću veće proračunske e, napore području međunarodnih ribarskih sporazuma kako bismo dakle poboljšali ribolovne mogućnosti u ovom sektoru. Hvala lijepo. Želi li se još netko javiti za riječ? Zastupnik Milan Non, izvolite. i también creo que lo que tenemos que seguir incidiendo, como hemos hecho Mislim da moramo nastavljati naglašavati potrebu upućivanja dakle većih sredstava u ovakve programe kako bi države članice imale manevarskog prostora dakle za financiranje istih. Hvala lijepo. Ima li još komentara? Ukoliko ne, daću riječ predstavniku komisije. Izvolite. hvala samo kratko. Mi pozdravljamo nacrt e, mišljenja izvjestitelja. Dakle, on odluku da se da razrješnica za 2015. i zabilježit ćemo komentare vezane uz ribarske e, sporazume. Rok za amandmane je 12. prosinca u podne i glasovat ćemo u odboru 25. ili 6. siječnja iduće godine i glasovanju u nadležnom odboru, to je dakle kont 22. ožujka iduće godine. Potom glasovanje u plenarnoj, na plenarnoj sjednici, dakle broj 2 u travnju. on Sada dakle nekoliko riječi o uh, misiji u ICCAT. Dakle, izvolite kolega, imate riječ. Thank you very much, Chair. Uh, ich hatte die ehrenvolle Auf... Imao sam čast uh, predsjedati izaslanstvom Europskog parlamenta za 20 na 20. E, izvanrednom sastanku IKATA. Tu se biti radilo 50. obljetnici rada te komisije koja postoji od 1966. godine. Sve države sjevernog i južnog e, Atlantika predstavljene su u, okviri, u okviru te institucije. Pri 50 godina situacija je bila jako zabrinjavajuća, osobito za e, operajnu tunu. Dakle, države se odlučile udružiti i to je bila u biti prva međunarodna aktivnost. Dogovorene su e, kvote, metode, E, ribolova, udjeli u ribarstvu i borilo se, već se tada govorilo o borbi protiv e, ilegalnog ribolova. Sudjenici su bili države Azije, Japanci, Narodna republika Kina. predstavnici Tajvana i trećih zemalja. Rasprava koja je vođena bila je jako zanimljiva. Odbor je dobio savjetodavni mandat, tako da je vodio pregovore za naše države članice, to je za države članice koje imaju interes u ribarstvu na tun, dakle tu su Kanada, američke države, Europska unija, no isto tako i Brazil i države Zapadne Afrike. Sve te države dale su značajan doprinos raspravi. Sastanak e, je bio jako zanimljiv mi smo tu sudjelovali u svojstvu promatrača. Kolega potpredsjednik e, Reana Briano bio je tu, Gabriel Mato također, kolega Pinto i gospođa Bilbao Brandika. Tijekom sastanka bilo je također riječi o uravnoteženim kvotama Pa operanje tune u Atlantiku. Žuto perajne tune, zatim e, velikoke tune, isto tako se govorilo o kotama i o stokovima morskih pasa. iz takvoj sabljarki. Osobito u sredozemlju. Kolege koji predstavljaju to područje sudjelovali su, odnosno pratili su tu raspravu i ispostavlja se da se po prvi put u sredozemlju treba uvesti kvota kako bi se sabljarke vratilo u okviru u, prihvatljive eh, obime. Dakle, to su bile one glavne teme. Komisija je jako dobro pregovarala. I omogućila nam je kao zakonodavstvu, zakonodavcu da sudjelujemo na različitim sastancima. Dobili smo odličan briefing, bilo u jutarnjim, bilo u poslijepodnevnim satima, dakle briefing o stanju stvari, te smo sudjelovali jako zanimljivo i kontroverznoj raspravi o sabljarkama. Sektor je bio zastupljen i nevladne organizacije i različita nadležna tijela država članica. Situacija je takva kako poznajemo to nam objašnjavaju naši ribari kada ih susrećemo. Dakle, rasprava je bila jako živa i kontroverzna, no tu se radi o tome da se iznađu rješenja koja bi omogućila da se očuva stok kako bi se i dalje moglo ribariti na održiv način. Isto što se radi i na Baltiku, ali treba omogućiti i malom i malom ribolovu, ribolovu malog razmjera i srednjeg razmjera da i dalje funkcioniraju i sada i u budućem. Želim dodati još jednu stvar. Naime, jako često na odboru govorimo o NNN ribolovu. No, pitali smo se u kojoj mjeri zemlje u razvoju mogu koristiti instrumente koji se bore protiv toga. I tu smo imali predstavnike Sjerne, e, Južne Koreje koji imaju plovilo koje je specijalizirano za ribolov na tunu koji je promijenio e, vlasnika, a novi vlasnik nije raspolagao koncesijom ikata. Dakle, no, ipak je otišao u područje na pučini Senegala i Gane sa tim ribarskim brodom te je bio uočen uočili su ga kontrolori e, zemalja, avših zemalja, kontrolirani su, uspostavilo se da nije imao nikakvu koncesiju. Dakle, tu se radilo o jasnom slučaju ilegalnog ribolova, afričke vlasti stupile u kontakt eh, sa korejskim, južnokorejskim vlastima i suradnja je dobro funkcionirala. To ribarsko plovilo je bilo i zaustavljeno i zahvaljujući sustavu nadzora tih plovila koji omogućuje da se zna tko se eh, u kojem području nalazi. Dakle, iskustvo koje smo stekli tamo bilo nam je od velike koristi za nas zastupnike. Mogli smo sudjelovati na pregovorima i na transparentan način promatrati što se tamo odvijelo. Komisija će neizostavno i sama napraviti svoje izvješće o tom sastanku. Ono što smo mi napravili tijekom zadnjih godina po pitanju održivog ribolova, trebamo imati na umu da se za tunu već 50 godina e, upozorava da je situacija problematična što se tiče ajkula. Slažemo se, odnosno složilo se više manje s tim što se nalazi u direktivi. Naravno se to ne rade, ali treba i dalje nastaviti raditi u tom smjeru. Želim zahvaliti svim kolegama koji su sudjelovali na ovom putovanju, na tom sastanku. Zahvaljujem također i komisiji i moram reći da je to bio jako zanimljiv sastanak. Hvala vam, gospodine Kuna, sad gospodine Barandika. Prije svega zahvaljujem potpredsjedniku Kunu što je vodio to izaslanstvo dakle, na godišnju skupštinu ICCAT-a. Ja nisam izašla s te skupštine presretna. Naime, osjećala sam da smo tamo kao slušači bez velikih mogućnosti za intervenciju. Naravno, zahvaljujemo komisiji na činjenici da su nas stalno obavještavali kako napreduje rad. E, mi smo tamo došli sa stajalištem koje je odlučio, o kojem je odlučio Koreper, naročito kada je riječ o sabljarkama. Dakle, to je nešto o što ovisi o sporazumima sa nekim drugim državama, dakle koji imaju jednak interes, primjerice na sredozemlju, potom su tu razni dionici, a na koncu naš osjećaj je da nismo mogli izraziti svoje mišljenje. Ja se pitam kada ćemo to moći učiniti. Dakle, parlament u svemu ovome što može učiniti i što može reći. Moj osjećaj je da se može napraviti jako malo toga. Postavila bih pitanje komisiji. Kad je riječ o sabljakama donijeli ste neke odluke, države, članice nemaju sve jedinstveno stajalište i bez obzira na postojeće razlike Koreper je donio tu odluku. Znam da se mm, rezolucije ICCAT-a potom usvajaju nakon šest mjeseci, ali čuli smo najave da postoji namjera komisije da se ubrza donošenje odluka kada je riječ o stokovima sabljarke na Mediteranu u kraćim rokovima. Sve ovo izaziva zabrinutost. Što to ubrzanje donosi za evropske ribare? Jesmo li sigurni da možemo zajamčiti mogućnost ribolova i oporavak ribljih e, stokova u sredozemlju. I ovi pregovori sa drugim državama, kako oni napreduju? Mi znamo da postoji jedna radna skupina koja bi transparentno trebala podijeliti te kvote i oni se trebaju sastati, ako sam dobro razumjela, u veljači. Međutim, ukoliko dolazi do, ovog, do ove ubrzane primjene, onda me zanima na koji način će se donijeti ta odluka. Zato što, objektivno rečeno, ja kao e, zastupnica, sam sa kolegama e, predstavila određene prijedloge rezolucije i mogu reći da nismo zadovoljni kako se napreduje po ovom pitanju i politika ne može ovdje reći e, ono što doista misli. Thank you. Mrs. Aguilera. Hvala, gospođa Aguilera, izvolite. Hvala predsjednice. U se slažem s kolegicom. No, nisam do te mjere nezadovoljna zaključcima ovog eh, događaja, osobito glede prijedloga komisije u vezi sa sabljarkom. Mislim da moramo poduzeti određene mjere glede Savljarki. no znam da treba poduzeti odluke, ali predviđati odmah sustav kvota, ne znam, ne mislim da je to najprikladnija mjera, ali s obzirom da je to komisija predložila, ja se ne slažem s tim prijedlogom, a on je usvojen. E sad, nadam se, nakon te ishitrenosti da će se dobro proći, ali ne znam zašto je došlo do tolike žurbe, no valjda će se proći. Dobro. Svi se slažemo glede zaključnih e, ciljeva, no želim biti jasna. Morali smo donijeti određene mjere glede sektora ribarstva, no isto tako moramo imati na umu ribarstvo koje je dovedeno u pitanju u sredozemlju. Ne smijemo imati istu situaciju koja se ponavlja kao što... Dakle, ne smije se ponoviti ista situacija kao sa uh, tunom uh, tunom. Znate, ona najviše pati od smanjenja kvota. Dakle, trebali bismo uspostaviti jedan sustav, s obzirom da je do toga došlo, dakle, sustav koji neće ostaviti po strani neke od dionika ribarstva. Tu osobito mislim u svoju regiju Andaluziju gdje se ribare dvije vrste riba, plaoperajna tuna i sabljarka. Za plaoperajnu tunu nema kvota, to je distribucija po zemljama, a sad će biti usvojene kvote za sabljarke. Pa trebamo dobro stvari, ispravno stvari raditi kako ribarstva koje se ovo tiče, dakle ribari koji se ovo tiče, da ne moraju zatvarati svoje poduzeće. području ima deset ribarskih e, sela koje može izravno ugroziti ova mjera o e, prijedlog komisije o e, ribolovu na sabljarke. Dakle, kao što je rekla kolegica, mi ćemo predložiti radi na prijedlogu rezolucije koju ćemo dostaviti komisiji naš odbor će donijeti mišljenje i odluku o tome, ja u slučaju potrebiti cijeli parlament, kako bi se te mjere učinilo najmanje štetni moguće, te da uspijemo taj sustav smanjenja kvota e, izazvati nestanak e, svih tih e, ribara. U svakom slučaju mi ćemo predstaviti jednu rezoluciju. Treba će je analizirati tijekom sljedećih sastanka i pokušati riješiti neke aspekte poput onih koji se tiču flota koje su ugrožene ovim mjerama. Dakle, ja sam već vidjela što se desilo sa e, ribarenjem na plaoperajnu tunu. Ne želim sada da opet e, bude deset sela od luzi koje će biti ugroženo izravno tom mjerom. Hvala sada predstavnik komisije. Imate neke znakove uvažavanja i neke kritike. Izvolite. Hvala, navikli smo na to. Dakle, komplimenti su jako dobri. Najljepša hvala, no budimo iskreni. Pošteni, mi smo bili pregovarači tamo i ICCAT ima osobitu ulogu, jer mi smo e, mi europljani smo samo jedna od 51 dionika, ali ipak e, među ključnima. I ja sam predsjedao tim e, sastankom već čitav niz godina, tako da se moramo postavljati da organiziranje dobro, organizacija sastanka dobro funkcioniraju. U takvom kontekstu vidjeli smo da imamo e, veliku delegaciju parlamenta koja dolazi, koja pokazuje veliki interes za onim što e, se radi e, u toj instituciji i to je jako dobro. To pokazuje da je Evropljanima jako stalo do toga, to daje podršku ljudima koji su radili tamo i pruža legitimitet onima koji tamo rade. Imali smo ogromno izaslanstvo Europske unije, e, građansko društvo. Dakle, bilo je tu skoro 200 osoba ukupno. Dakle, bilo je odlično vidjeti da i parlament, Europski parlament nazočan, što je, to je bilo jako dobro i za legitimitet tog rada. Gospodin Kun napravio jako dobar sažetak. Imali smo 18 preporuka. Dakle, te preporuke su poput zakona u biti uredbi. Dakle, 18 preporuka koje se tiču vrsta i drugih aspekata i tu je pet rezolucija to su odluke dakle, koje mm, nisu obvezujuće, recimo to tako. Dakle, to je velik posao bio. Gospodin Kun je već rekao koje su glavne vrste na koje se tiče e, tiču dokumenti, dakle e, žutoperajna tuna, albakor e, i tako dalje. Ja ću osvrnuti neke, dakle plava Plava ajkula je važna i CCAT, konvencija CCAT ne dopušta u biti da se regulira izravno ribaranjem na ajkulama, osim e, ukoliko ne dođe do jednoglasnosti. Dakle, po prvi put e, se e, donijela jedna mjera o lovu na plave morske pse i to je bila jako važna odluka. Što osim vrsta, osvrnut ću se na sredozemlju sabljarku, dakle donijeli smo neke važne odluke o učinku organizacije ovo je jedna od rijetkih organizacija koje aktivno sudjeluju u upravljanju oceanima i koja samu sebe kritički analizira, koja radi ocjene učinka i koje e, naručuje te ocjene od neovisnih e, stručnjaka i e, dakle izlači zaključke iz toga svega. Dakle, jako je mali broj međunarodnih organizacija koje se to usuđuju raditi. To je jako važno jer potiče unapređenje kakvoće i sudjelovanja u e, tome svemu. I kao što sam gospodin Kun rekao, u takvoj organizaciji poteškoća za potpisnike, odnosno dionike, jeste taj što ne posjeduju tehničke mogućnosti da u potpunosti nadziru sve aktivnosti i provode sve odlučene mjere. Dakle, ta organizacija preuzima na sebe odgovornost da obučava ljude, da se postara da oni mogu poštovati preporuke i da mogu nadzirati aktivnosti stranih flota u njihovim e, nacionalnim vodama. I primjer koji je dao gospodin Kun je odličan. Dakle, zemlje poput Senegala sada raspolažu sposobnostima da nadziru e, plovila koja se nalaze na 200 milja od njihovih obala i da uvide da rade nešto što ne smiju, da nemaju licencu i mogu otići na e, po njih i oni ih stavljaju tako na popis NNN e, ribara. To je jako važna stvar. Izgleda dakle kapaciteta, provođenje e, mjera, lov za NNN ribarima i tako dalje. To je jedna inkluzivna organizacija gdje svi znanstvenici svih e, potpisnika, mogu sudjelovati i tu je čitav postupak dakle, poštovanja mjera, što je jako važan aspekt organizacije. To sve jako dobro funkcionira po mom mišljenju i hvala vam gospodine Kun na vašim pozitivnim mišljenjima. Jako sam bio zadovoljan što ste e, bili spremni saslušati nas e, i analizirati naš rad jer gospodin Kun i drugi zastupnici mogu svjedočiti time da se ovdje radi o velikom radu i predsjedavajuća vi ste bili na prethodnom sastanku e, osobno tu i najviše hvala što ste sudjelovali u tome. Što se tiče sredozemne sabljarke, to je u biti jedna od e, spornih, jedan od najspornijih dosija. I došlo se do određenih mjera nije, ovo nije bilo ničije zadovoljstvo što su donesene takve mjere. Postupak e, donošenja odluka je bio taj da se mm, stalni postupak koji pošaljemo, analiziramo znanstvene podatke i nastojimo e, dakle vidjeti koji su ti znanstveni savjeti i nastojimo poštovati savjete, a savjeti su govorili da je nažalost e, stanje stoka sabljarke u lošem stanju. Dakle, ukoliko, i ukoliko ne donesemo povrh svih donesenih prethodnih mjera, e, kada smo se već e, ograničavali na e, tehničke mreže, dakle broj dužina mreža, dužina razdoblja zabrane ribolova i tako dalje, ali to nije bilo dovoljno i sada su znanstvenici rekli da treba ograničiti lov i smanjiti ga i svesti na uh, izlov iz nekih prethodnih godina i cilj je da se dođe dakle do zadovoljavajućih e, rezultata da se svede i mortalitet i da se dođe do biomase BMSY, kako je se zove, dakle koja će biti zadovoljavajuća u budućnosti i, kako bismo došli do zadovoljavajućeg BMS, BMSY e, u 2000 i, evo, kroz nekoliko, nekoliko godina treba smanjiti mortalitet na 57, za 57%, što su drakonske mjere u biti, doista drakonske. Dakle, kako bi se do toga došlo, predlaže se čitav niz tehničkih mjera, a isto tako i nametanje e, takova i vidjet ćemo što će te tehničke mjere omogućiti i onda će možda doći do određenog smanjenja takova. Kako će to funkcionirati u buduće? Pa na godišnjem sastanku ćemo vidjeti takove i onda ćemo imati u veljači sastanak da vidimo koje će biti pojedinačne alokacije tih takova. I onda nadam se da će se ispostaviti da će progresivno stanje stoka biti popravljeno. treba šest mjeseci nakon donošenja odluka da se počnu provoditi mjere prema pravilima ICCAT-a, dakle otprilike 21. je bio službeni za kraj sastanka, dakle šest mjeseci kasnije mjera stupa na snagu, osim ukoliko ne dođe e, ukoliko ne dođe do dobrovoljnog dogovora da mjera stupi na snagu ranije, to ponekad radimo. Ako je situacija toliko hitna, onda pokušamo dakle ubrzati stupanje na snagu mjera. Kako sam zahvalan na komentarima o plaoperajnoj tuni, jer na određeni način ono što smo vidjeli odražava upravo situaciju o plaoperanoj tuni koja je bila jako ugrožena prije nekoliko godina i donijeli smo jako drakonske mjere, doista drakonske mjere uz ogromne nadzore, i vidimo da se stok papera i tune oporavio i to je čudo prirode na kojem trebamo biti zahvalni, ali to pokazuje da ukoliko se donesu određene adekvatne mjere, onda nakon određenog broja godina stokovi se oporave. Jako smo sretni u ICCAT-u što smo to napravili za istočnu plaoperajnu tunu, tako po navodnim znacima za našu plaoperajnu tunu, jer ona je ta koja se, čiji se stokovi oporavljaju. Zapadna pojavu tuna se ne oporavlja baš tako dobro. Donesen je jedan drugi plan za oporavak koji je manje drakonski i vidi se da e, se stokovi ne oporavljaju do te mjere, ali ako se osvrnemo na stokove drugih e, plavoperajnih tuna, ovdje govorim na primjer o Pacifiku, stokovi su na manje od 4% e, biomase, što je katastrofalno. da su oni donijeli tako drakonske mjere kao što smo mi to napravili, vjerojatno bi situacija bila bolja. Tako da doista mi je žao, ovo je bolna mjera glede sabljarke. Nadamo se da ćemo ipak kroz koju godinu vidjeti koje će biti koristo toga svega. Dakle, hvala na pozornosti i ukoliko imate dodatnih pitanja, sa zadovoljstvom ću odgovoriti. Thank you so much. Um, feel Hvala najljepša. Drago mi je čuti da komisija uz pomoć tih drastičnih mjera ipak uspije spasiti određene stokove i da može zaista preokrenuti situaciju. Gospođa Rodus se javila za riječ. Hvala najljepša. Evo, vi ste govorili o sabljarkama i o značajnom padu njihovog broja od 56%. Mislim da trebamo ipak vidjeti na koji način možemo pružiti potporu malom ribolovu. U uredbi se kaže da će doći do raspodjele kvota i da to ima za cilj pružiti potporu e, malnom obalnom ribolovu. Ako se konzultiramo s državama članicama, one će nam reći da to još uvijek nije učinjeno. Stoga bih htjela znati što komisija radi po tom pitanju, na koji način zajamčiti da taj mali ribolov bude uzet u obzir. Ako već imamo ove drastične mjere, mislim da trebamo predvidjeti i mjere koje će uravnotežiti situaciju. Da li postoji, postoje mješovite kvote kako bi ribari mogli preživjeti nakon ovog drastičnog smanjenja kvota. Je li komisija razmišljala također i o nekim e, kompenzacijama možda? Za Baltički bakalar smo imali sličnu situaciju i tu smo uspjeli E, spasiti ribare koji su bili pogođeni ovim e, drastičnim smanjenjem kvota, kvota pa se pita možemo li tako nešto predvidjeti i za sabljarku. Mislim da bismo to trebali učiniti. Ja vjerujem onom što kažu znanstvenici i naravno sasvim je jasno da trebamo smanjiti kvote, ali ne smijemo zanemariti značaj malog ribolova, ne smijemo napustiti sve te male ribare i te stoga vas pitam na koji način mi možemo pomoći. Hvala, gospođa Aguilera. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Kao što je reklo Rike, morat ćemo pronaći dodatne mjere za ovaj sektor. Želim postaviti jedno konkretno pitanje predstavniku komisije. Da li je e, nadzor nad ovim ribolovom učinkovit? Jer evo sada je to usvojio IKAT. E, Maroko će koristiti e, određenu vrstu riba za ovo ribarstvo. Da li ste vi upoznati s tim ili ne, s obzirom na situaciju na zemlju. Za sad su to mreže koje su bile zabranjene, ali znamo da ih Maroko koristi. Dakle, lebdeće mreže. I ne smijemo zaboraviti na mali ribolov. Kao što je rekla Užike, moramo poduzeti mjere i za mali e, ribolov, dakle za ribare koji e, ne smiju biti napušteni sa naše strane. Da, kao što su rekle kolegice, moramo dati odgovore ribarima španjolskim, talijanskim, o kvotama koje se dakle određuju na godišnjoj razini. I upravo je to razlog za zabrinutost. Znamo da su se u Maroku izlovljavale sabljarke dakle sa lebdećim e, mrežama i ukoliko zemlje Mediterana dijele ove kvote i ukoliko u ulov ubrajamo i ove mreže, kako ćemo to objasniti našim ribarima koji nisu mogli koristiti iste te E, mreže. Znači da će Maroku računati u kvote i ulov koji je ulovljen tim mrežama. Kun, Mr. Kun. Gospodin Kun. Ich glaube... Hvala najljepšem. S obzirom na reakcije koje smo do sad čuli od kolega o ovom sastanku e, možemo zaključiti da ove odluke zaista imaju izravan utjecaj na ribarstvo država članica. Mislim da je naš kolega u ime predsjednika vodio pregovore. Predsjednik je nažalost bio bolestan i on je morao voditi cijele pregovore i mislim da je to jako dobro obavio. Mislim da bismo trebali na dnevni red našeg odbora uvrstiti pitanje e, sabljarke. Da bismo trebali pozvati stručnjake iz ovog sektora i održati raspravu kao rasprava koja se odvijela na ovom sastanku ikata. Mogli bismo pozvati i predstavnike država članica, e, naročito iz sredozem, zemalja sredozemlja. Trebali bismo svi dakle okupiti, razgovarati, Klara Aguilera, Renata Briano, gospodin Milamont također bi trebali biti prisutni i onda bi oni mogli dati argumente koje su naveli ovdje na ovom sastanku. Jer mislim da je najgore e, živjeti i u neizvjesnosti, ne raspolagati s odgovarajućim informacijama, jer možda postoje neke nacionalne potpore koje bi se mogle iskoristiti za pomoć eh, ribarima koji se tiču ove mjere. Možda bi na taj način mogli eh, se suočiti sa ovim teškim razdobljem koje stoji pred njima s obzirom na kvote. Dakle, iako se o tome razgovaralo na sastanku IKATA, gdje su bili već prisutni predstavnici država članica, mislim da ne bi bilo zgoreg o tome razgovarati na sastanku ovog odbora. U redu, Javili se još netko za riječ? Želite li nešto kratko reći? Da, ako mi dozvolite. Mislim da je gospodin Kun to jako dobro sažao. Ono što eh, radimo sada ovdje je da pregovaramo o međunarodnom sporazumu. Mi kao Europska unija u našem je interesu da se dobro upravlja stokom sokovima ove ribe. Više od 80% ulova je ulov europskih flota. 80%. Dakle, zaista je u našem interesu da e, ove mjere budu učinkovito primjenjene. To je u našoj odgovornosti. U potpunosti se slažem s vama. Sada smo uspjeli stabilizirati situaciju. Dakle, Znamo da će se stok obnoviti, ali moramo poduzeti i interne mjere kako bismo upravljali ovim teškim razdobljem kako treba. Sada naravno neću ulaziti u detalje e, nego ću zatražiti od kolega koje se bave ovim pitanjem da vide na koji način će se to riješiti sa nacionalnim vlastima, na koji način će se to zaista primijeniti i postoje li e, financijske naknade koje bi se mogle pružiti. To je zaista jedan plan koji će biti dosta e, delikatan, moramo ga dobro uravnotežiti. E, dobro je što ste mi dali dodatne ideje i mislim da ću te argumente iskoristiti u pregovorima sa nacionalnim vlastima i naravno taj plan ćemo vam predstaviti kada bude u potpunosti finaliziran. Što se tiče e, lebdećih mreža, odnosno drift nets, one su zabranjene, uključujući i Maroko. Moj kolega, e, generalni sekretar u Maroku je toga svjestan i to stoji u našim bilateralnim sporazumima. Sada e, ponekad ga pitam što se dešava s tim e, optužbama da koriste i dalje lebdeće mreže. On mi je rekao ako i dalje postoje mi ćemo ih spaliti. Svaki put kad pronađemo nove lebdeće mreže mi ih e, spaljujemo. Zaista mogu vam reći da marokanska vlada čini sve što je u njezinoj moći kako bi spriječila korištenje ovih mreža. Mi moramo nastaviti ići istim putem i e, zajamčiti da se primjenjuje zabrana lebdećih mreža. Ali iskreno govoreći i ja E, ponekad čujem za te optužbe korištenja lebdećih mreža i kada ih pitam koriste li ih, oni nekad kažu pa da, koristimo, ali koristite ih i vi. Dakle, zaista mislim da moramo biti dosta oprezni. Svaki put kada saznamo za, e, da su korištene lebdeće mreže, a to možemo vidjeti po ribi koja je ulovljena, mi to prijavimo odmah Marok, kanskim e, vlastima. Što se tiče komentara gospođe Brijana, ako znamo da netko koristi nezakonitu ribarstvenu opremu mora znati da neće imati nikakve koristi od toga jer prema ovim mjerama ne postoji mogućnost da ulov do kojeg se sad dolazi e, se uzme u obzir za raspodjelu kvota. Dakle, za raspodjelu kvota uzimamo u obzir samo onaj ulov koji se dešava u prošlosti. Mi e, ne možemo sada e, uzeti u obzir ulov ljudi koji manijakalno love što veću količinu ribe nadajući se da će imati pravo na veću kvotu. I mi se zaista nadamo da će ove predložene mjere e, dovesti do jedne uravnoteženije situacije. Hvala vam najljepša, veliko nam je zadovoljstvo što jako dobro surađujemo sa Europskom komisijom u okviru Ajkata i drugih sastanaka. Hvala vam svima na raspravi, hvala vam na sudjelovanju. I sada prelazimo na ako vas smijem prekinuti, gospođo predsjedavajuća, želim se zahvaliti gospodinu Bernardo Dileliju koji je bio sa nama, gospodin Mauro. On je bio jako dobar savjetnik i asistent, e, poznaje jako mnogo ljudi i bio nam je od velike koristi tamo. Da, hvala. Sada prelazimo na e, pred posljednju točku dnevnog reda. To su e, preporuke koordinatora. Imamo li nekih komentara? Ako ne, u tom slučaju smo iscrpili dnevni red. Sljedeći sastanak će se održati u Briselu 25. siječnja od 3 do pola sedam i 26. siječnja 2017. godine od 9 do 12.30. Sve najbolje za nadolazeće praznike i hvala svima na sudjelovanju i hvala i prevoditelju.